Želim vam svima poželiti dobrodošlicu. U po pitanju priopćenja želim reći da imamo sljedeći jezični režim. Možete govoriti na 21 jeziku. Imamo sve jezike osim estonskog i i velškog. Osim toga, zasjedanje se prenosi na internetu. Što se tiče zapisnika, zapisnici od 16. travnja i 26. svibnja biti će usvojeni ako neće biti primjedaba do kraja zasjedanja. Zatim glavni dio zajedničkog zasjedanja. Mislim da bi bilo dobro ako će jedna od izvjestiteljica dati kratki uvod. Žele li dvije izvjestiteljice uzeti riječ kako bi nas uveli u duh ovog dosija? Gospođa Zomer? Ne. Gospođa Moj? Također ne. Da, ja bih nešto rekla. Dobar dan ako mogu. Ja želim reći da smo na ovome radile kolegica Somer i ja. I naše polazišne točke su od starta bile dvije. Prvo, zaštita i zdravlje naših građana i drugo, zaštita zdravlja naših životinja. Jer Europa se e, obvezala na zaštitu životinja i građana u svojim e, ugovorima. Nismo željeli u zemlje članice da se uvoze proizvodi od e, kloniranih životinja i to će biti propis čiji će cilj biti zaštititi zdravlje građana i dobrobit životinja. Stoga, ja se nadam da ćete glasati po vlastitoj savjesti i da ćete misliti na to da će se ovim propisom štititi 500 milijuna europskih građana. Hvala vam. Bardzo pani poseł hvala. Gospođo Zomer, izvolite. Ja također želim iskoristiti ovu priliku i želim se zahvaliti su izvjestiteljici, gospođi Moj, na odličnoj suradnji. Želim se izvjestiti i eh, zahvaliti i izvjestiteljima u sjeni na odličnim savjetima. I želim vas još jedan puta pozvati da poduprete naše kompromise. Da, mi zahtjevamo vrlo stroga pravila. Mi ne možemo reći eh, mi sami ne eh, kloniramo, ali zato uvozimo klonirane proizvode. E, znači, to ne možemo učiniti ni po pitanju namirnica. Ako smo protiv kloniranja, onda moramo biti u potpunosti protiv kloniranja i zato e, imamo vrlo stroga pravila koja smo ugradili u svoje kompromise i time smo ih predložili cijelom odboru i cijelom parlamentu. Ja mislim da to ima veze sa našim temeljnim vrijednostima u Europi mi se zalažemo za dobrobit životinja, to nam je važno, ali zalažemo se naravno i za potrošače koji su protiv kloniranja. I ako želimo ispuniti tu obvezu, obvezu koja e, je utemeljena u temeljnim vrijednostima, onda moramo priznati da to ima veze sa našim identitetom i moramo poduprijeti ove kompromise. Bardzo Puno hvala. Svakako ćemo e, čuti još neke zahvale, ali tek na kraju glasovanja. A sada prelazimo na glasovanje o kompromisu broj 1. E, o svim kompromisima glasovat ćemo elektronički. Znači kompromis broj 1. Glasovanje je otvoreno. Zamekam glasovanje.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 Glasovanje je zaključeno. Kompromis prijemci. Ovaj kompromisni prijedlog je usvojen. Zatim slijedi amandman 125. Znači 125, tko je za, tko je protiv, usvojeno. Zatim kompromisni prijedlog broj 3. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Kompromis 3 Ovaj Kompromisni amandman je usvojen. Zatim slijedi amandman 21. To su amandmani e, naših izvjestiteljica. Tko je za, tko je protiv? I amandman je usvojen. Zatim slijedi amandman 122 tu imamo tri amandmana. Tko je za amandman 22? Tko je za? Tko je protiv? I amandman je usvojen. Zatim amandman 23 također od naših izvjestiteljica. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Zatim slijedi amandman 151. Tko je za? Znači, tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Kompromis četvrti. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Zatim 159. Idemo dalje na amandman 26. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja, usvaja se. Zatim amandman 20. Također amandman naših izvjestiteljica. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. 27. također amandman naših izvjestiteljica. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. 163. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Sto šezdeset četiri, sto šezdeset pet, sto šezdeset šest skupno tko je za ova tri amandmana, tko je protiv, odbijeno. Zatim 29. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 167. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 168. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 30. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 14. Tko je za? Znači tko je za? Tko je protiv? Da, Inta 14. Tko je za? Protiv? provjera. Provjera amandmana INTA 14. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zaključeno. Amandman je odbijen. 170. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 171. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 31. Amandman naših izvjestiteljica. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 172. Za. Protiv. Usvojeno. 34. Također amandman naših izvjestiteljica. Tko je za? Protiv. Usvojeno. Drago mi je da sada možemo preći na iduću temu. Amandman broj 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Pardon? A da, glasamo elektronski. Mr. Chair, I've lost... Gospodine, mislim da sam izgubila karticu. <laughs> okay, the vote is closed. Dobro, uh, glasanje je zatvoreno. Kompromis. Usvaja se. Kompromis broj šest. Elektronski. The vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedam. E, glasamo elektronski. Everybody Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Provjeram. Okay, the vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. A sada prelazimo na amandman 70. Tko je za? 70. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. A sada amandman 85. Tko je za? 85. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite li provjeriti? We open the vote. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Now we have to vote the amendment 93. A sada glasamo o amandmanu, amandmanu 93 gospodina Tarabela. Tko je za? 93. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada INTA 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman. Ne, moramo provjeriti. Inta 3. Provjera. Ok, the vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Žao mi je zbog vas. A sada Glasamo o 95 i 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada INTA 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada amandman 102. 102. Tko je za? Protiv? Sutržani? Odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 105. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. A sada 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada konačno glasanje. Glasujemo elektronski. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada imamo uvodnu izjavu 3a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo o nacrtu, nacrtu zakonodavne rezolucije kako je izmijenjena, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Čestitam našim izvjestiteljicama. No dobbiamo sospendere la riunione Envi, ci vediamo alle 4 con il... Okay, before closing the meeting, I have... Prije nego što zatvorimo sastanak, moram podsjetiti članove odbora Envi da nastavljamo u 4 sata sa povjerenikom Velom, tako da molim vas da budete ovdje u 4 sata. Hvala vam.